Većina nas sigurno još dobro zna što se 26.4.1986. radili. Taj dan se naime svima duboko urezao sjećanje, jer prije točno 30 godina, 26.4.1986. godine, je